Ja, liebe und Drage kolegice i kolege, štovane dame i gospodo, srdačno dobrodošli na nas na još jedno saslušanje našeg dezigniranog, našeg e, imenovanog za sada povjerenika za poljoprivredu gospodina Vojčekovskog. Hvala vam da ste prihvatili naš današnji poziv. Kao što znate, sastanak e, koordinatora održan 1. listopada nije na kraju završio i nije uspio naći dvotrećinsku većinu za potvrdu povjerenika predloženog, pa smo odlučili postaviti daljnja pisana, pismena pitanja. E, odgovori koje smo dobili još uvijek nas nisu u cijelosti zadovoljili i još uvijek nismo uspjeli dakle, steći uvjerljivu većinu za potvrdu povjerenika, pa je onda odluka koordinatora bila da se ponovno održi još jedno saslušanje. Mogu vas podsjetiti na to da parlament ocjenjuje naše kandidate na temelju njihovog sveopće kompetencije, njihovog evropskog angažmana i njihove osobne neovisnosti i integriteta. A zatim da vam kažem nekoliko riječi o strukturi rasprave, većinu stvari već znate od prošlog tjedna, ali da podsjetim. Dakle, naša e, imenovanog e, povjerenika ćemo zamoliti da svoj uvodni govor ne drži duže od deset minuta, a na kraju sastanka ćete dobiti još jedan puta pet minuta za zaključnu riječ i zaključnu izjavu. Po mojem koliko sam prebrojao, imamo 13 pitanja koje su kolegice i kolege ovdje pripremili. Kompletna rasprava se vodi kao i prošlog tjedna po 5 minuta, zatim jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor i nakon toga još jedno naknadno pitanje, maksimalno minuta i onda još maksimalno jedna minuta za odgovor na to dodatno pitanje. U prvoj rundi imamo sedam pitanja predstavnika različitih klubova zastupnika, nakon toga u drugoj rundi još šest pitanja, prema općoj podjeli e, naših, bez obzira na opću podjelu klubove, dakle slobodno. E, prijevod će, prevedeno će cijela rasprava biti na 23 jezika, sve službene jezike Europske unije, prema tome svako može govoriti na materinskom jeziku. Molim vas, nemojte biti prebrzi kako bi se sve moglo dobro prevesti. Cijela rasprava se ponovno uživo prenosi na internetskoj stranici parlamenta. A sada mogu odmah krenuti i molim gospodine Vojčekovski vama dajem riječ na 10 minuta za vaš uvodni govor. Izvolite, imate riječ. Hvala puno, gospodine predsjedniče i štovani članovi Europskog parlamenta. Hvala vam što ste mi pružili ovu priliku da budem jasniji o tome kako kanim pristupiti velikoj zadaći povjerenika za poljoprivredu. Želio bih vam detaljnije objasniti svoju viziju kako namjeravam pridonijeti tome da evropska poljoprivreda bude konkurentnija, zelenija, inovativnija i kako je jednostavno da pripomognem da zajednička poljoprivredna politika bude učinkovitija i pravednija. A sada bih, ako mogu, a mogu, govorio na svom materinjem jeziku poljskom. Evropolska poljoprivreda mora biti konkurentna. Jer u pitanju su poljoprivrednici koji su i poduzetnici ujedno i treba im pomoć kako bi mogli opstati u konkurenciji. Moraju se pobrinuti zato da 500 milijuna ljudi, naših građana, sugrađanki i sugrađana, svakog dana imaju dovoljno hrane i to da im hrana e, ne bude loša nego visoko kvalitetne poljoprivredne proizvode. Zato nam su nam naravno potrebna i adekvatna sredstva. Ja ću se zauzeti za jedan jak, prikladan i primjeren proračun za poljoprivredu, razvoj, ruralnih područja. Zajednička za stvaranje radnih mjesta i pristojne živote, uvjete života u tim područjima. Zajednička poljoprivredna politika mora se uskladiti i simplificirati. Ja ću uvijek, naravno, zagovarati e, i podržavati rješenja koja budu smanjivali administrativne terete. Jer naši poljoprivrednice trebaju brinuti za zemlju i za svoju e, svoje domaće životinje, korisne životinje, a ne trebaju se baviti ispunjanjem formulara. Dakle, dame i gospodo, pozicija europske poljoprivrede mora se konsolidirati na svjetskim tržištima. U skladu sa onim zadaćama koje je prenijela predsjednica komisije von der Leyen na mene, ja ću promovirati e, ekološku i klimatsku zaštitu Evropske unije kao i standarde dobrobiti životinja koje su, kao što znamo, diljem svijeta najbolji, najviši. A istodobno ću se brinuti da iz druge strane se isti ti standardi primjenjuju i vrijede za sve one namirnice i svu hranu koja se uvozi u Europu. Isti zahtjevi moraju vrijediti za naše poljoprivrednike kao i za uvoz u naš, na naš teritorij. Geografska podrijetla i podatke o geografskom podrijetlu ću i dalje jačati jer to će naravno s druge strane pomoći svakoj e, tradicionalnoj, ruralnoj, lokalnoj poljoprivredi u Europi, posebno u srednjoj istočnoj Europi gdje u ovom trenutku takvih geografskih oznaka još uvijek ima manje. Dakle, dame i gospodo, mi se nalazimo pred velikim izazovima i što se tiče okoliša i što se tiče klimatskih promjena. Poljoprivrednici će dati svoj doprinos kako bi se ostvarili europski ciljevi. To znači manje emisija CO2, zaštita biološke raznolikosti kao i ispunjanje nulte stope emisija. To već e, zapravo naši poljoprivrednici i čine, oni štite okoliš i klimu i pridržavaju se svih adekvatnih zabrane ograničenja koja su u tom smislu izrečene. Vrlo često su recimo i žrtve klimatskih promjena kada e, klimatske nepogode i katastrofe unište čitave, čitave žetve. Ja ću za, nastupati u ime poljoprivrednika, ću ih braniti. A zatim to želim činiti uglavnom preko financijskih poticaja, a ne toliko kroz ograničenja ili zabrane a ovdje opet mislim na Europski zeleni plan, European Green Deal, s kojim želimo i možemo i uspjećemo ćemo u tome ostvariti naše ciljeve. U svakom slučaju se moramo prvenstveno klimatski ciljevi ostvariti i to i u okviru regulacija koja se odnose na zdravu, ekološku poljoprivredu, ali i u drugom stupu zajedničke poljoprivredne politike. Zauzimat ću se i za biološku, dakle, kao što smo već rekli, ekološku poljoprivredu, koja daje i može dati još veći doprinos zaštiti okoliša i klime. Ja ću e, predočiti jedan akcijski plan za razvoj poljoprivrede. Zajednička poljoprivredna politika mora biti i poštena i pravedna E, poljoprivreda u zemljama Evropske unije vrlo različita. Instrumenti poljoprivredne politike moraju te razlike uzeti u obzir. Potreban nam je vrlo fleksibilan pristup kod e, primjene svih tih instrumenata. Naravno, s druge strane, moramo i zajedničku poljoprivrednu politiku i dalje voditi zajednički, jer ona mora ostati zajednička i da tu budem jasan i da kažem onim svima koji su bili glasni tijekom prvog saslušanja. Nama je potrebna zajednička poljoprivredna politika sa zajedničkim ciljevima, zajedničkim pristupom, intervencijama i mjerama i zajedničkim pokazateljima. To je naravno u čitavoj reformi ZPP-a vrlo prijeporno pitanje. A moram vam reći da sam ja otvoren i spreman za raspravu o tome s Europskim parlamentom kako bismo i ono naše zajedništvo, našu koherentnost na zajedničkom poljoprivrednom tržištu, ali i ZPP-u zadržali. Jasno, s druge strane nam treba jedan diferencirani pristup, prema tome to se mora točno izbalansirati. Da se zna kada će pojedine zemlje samostalno djelovati, a kada će je pametnije i mudrije djelovati na sveevropskoj razini. Mislim da je mm, osim toga jedna od velikih snaga našeg ZPP upravo u konvergenciji, to internoj, kako i internoj, tako i eksternoj, vanjskoj. A mislim da smo na dobrom putu da izjednačenje i balans ovih e, doplata i plaćanja koje daju pojedine države, dakle tu razlike u plaćanjima u pojedinim zemljama koje idu direktno našim poljoprivrednicima, uskladimo i približimo. Mi znamo da je za mnoge poljoprivrednike u tim zemljama upravo to problem, pogotovo u zemljama Srednje i Istočne Europe. Dame i gospodo, imamo problem sa oduzimanjem zemljišta, land grabbingom, barem u nekim državama Evropske unije, otimanjem zemljišta. Naravno, to je nešto što se odnosi na nadležnost svake zemlje članice, u njihovu nacionalnu nadležnost to spada. Međutim, mi moramo nešto učiniti da im pomognemo u tome postoje različite zanimljive preporuke iz parlamentarnog izvješća objavljenog 2017. godine koji ja ću pokušati naravno te preporuke iz e, izvješća Europskog parlamenta provesti u djelo i to uz nadzor svi, svega što se događa kako bi se otimala zemljišta, poljoprivredna zemljišta i u skladu sa svim e, našim već uhodanim i potvrđenim postupcima. Dame i gospodo, u evropskoj poljoprivredi postoji, ima dakle prostora za različite vrste pogona, dobara i načina rada. Može biti, mogu postojati mala, srednja ili velika seoska dobra, velika imanja. I prvo toga se sastoji europska poljoprivreda. Jer baš ti mali, srednji i veliki zajedno će nam garantirati da imamo dovoljno hrane na stolu. Mali, mala seoska gospodarstva imaju još jednu posebnu ulogu. Oni žele upravo i njihova zadaća je u tome da čitav evropski pejsaž i čitava ruralni, ruralni krajevi ostanu čovjeku privlačni i kvalitetni. I to je ono što je nešto vrlo skupo cijeno što odlikuje europsku poljoprivredu. I mislim da tu vrijednost, dakle ta mala tradicionalna seoska gospodarstva moramo stoga i zadržati. A sada sam spreman odgovarati na vaša pitanja. Hvala lijepo, gospodine Vojčekovski, na vašim uvodnoj prezentaciji i hvala vam što ste se držali vremena. A sada možemo odmah riječ dati predstavnicima političkih klubova. Prvo gospodin Dorfman u ime Pučana. Hvala. Hvala gospodine Dređeni povjerenče. Iz ovih pismenih odgovora koje smo dobili od vas pročita sam da su prijedlozi reforme ZPP-a koje je komisija prošle godine E, predočila uglavnom načelno dobri. Međutim, isto tako e, ovdje naglašavate da želite i svoj dodatak dati, svoje stajalište što me pridoda. Pa me zanima kako ćete to idućih tjedana i mjeseci napraviti. Želite li da mi nastavimo s našim radom ovdje u parlamentu, da uskladimo svoje parlamentarno stajalište, pa da vi onda imate priliku unutar realoga svoja vlastita stajališta i dodatke unijeti u to, ili želite prije nego što mi ovdje u parlamentu uskladimo svoje stajališta iznijeti te svoje dodatke i kako to sve skupa želite i namjeravate poslije povezati i uklopiti u europski e, zeleni plan. Izvolite, imate dvije minute za odgovor, gospodine Vojčekovski. Hvala lijepo. Gospodine Dorfman. Da. Prethodni povjerenik Čolos je od samog početka sudjelovao u, u zapravo oblikovanju i i formuliranju te reforme. I tu sam malo zavidan, jer on je imao taj luksus koji mu je povjeren da od točke od, da kažemo, trenutka nultog sudjeluje u kreiranju reforme. Ali kad dođe do toga da mi, jako dođe do toga da preuzmemo ovu zadaću, a reforma je već pred nama zapravo, a, jer naime predsjednica komisije Ursula von der Leyen želi da mi dovršimo ovu reformu i onda nakon toga pregovaramo dalje o tome. Ja naravno znam vaše prijedloge, poznajem sve ono što je predložio gospodin Dorfman i znam koja su stajališta svih u parlamentu. Tako znam, poznajem dakle stajalište iz travnja 2019. parlamentarna stajališta, ali naravno u Europskom parlamentu nije još naravno postignut onaj opći konsenzualni stav o reformi ZPP-a. Međutim, poznate su mi glavne ključne točke vaših do sada izraženih iskazanih stajališta i znamo ovaj, što vam je najvažnije za ZPP. I zato vam kažem, dame i gospodo, ja sam spreman za kompromise u okviru daljnjeg, da u okviru daljnjeg parlamentarnog rada dođemo do zaključenja reforme. Što se mene tiče, trenutno nema nikakvih promjena planiranih u načinu rada. Međutim, ja sam spreman prihvatiti vaše prijedloge koji bi ojačali i poboljšali zajedničku poljoprivrednu politiku. Naravno, ne smijemo ovdje ni zaboraviti treću stranu, a to je Europsko vijeće. Jer mi moramo zajednički raditi za zajednički poljoprivrednu politiku. I uvjeren sam da će iz vašeg izvješća i iz onog što je vaš odbor ovdje već iznio, da će to sve ući kasnije u naš trijalog. Možda još naknadno pitanje, gospodine Da, mene zanima to prijelazno razdoblje. Jasno je da se ta reforma neće biti gotova do 1.1.2021. i neće se moći po njoj kompletno raditi i s njom početi. Pa što mislite kako bi mogli e, na kraju taj prijelaz e, formirati, kako bi to moglo izgledati i koliko će nam konkretno vremena trebati da doista imamo novu zajedničku poljoprivrednu politiku koja može početi djelovati, možemo je početi primjenjivati. E, gospodine Dorfman, komisija upravo završava rad na prijedlogu uredbe prije, za prijelazno razdoblje mislim da bi morali e, ovako djelovati. U prvoj godini ćemo nastaviti još godinu dana sa dosadašnjim ZPP-om. Naravno, iz svog rada u komisiji, već dosadašnjeg i suradnje s komisijom, znam da se tamo vrlo intenzivno radi na tom da se novi ZPP sa strateškim planovima počne što je prije moguće primjenjivati. Tu komisija već od usko surađuje sa zemljama članicama na dovršenju strateških planova. I to naravno u skladu sa prijedlozima stare komisije i na temelju tih prijedloga. I zbog toga i postoji taj konkretni prijedlog da godinu dana nastavimo sa primjenom dosadašnje politike i mislim da će to biti dovoljno. Naravno, to nije sad e, e, ništa, novo, niti je to stvar bez presedana, jer tako je bilo i kod dosadašnjih primjena svih novih politika. ZPP, pa, kolege. I komisario... Dobrodošli, povjereniče. E, kao kandidat za povjerenika želim vam postaviti sljedeće pitanje vam. Dakle, sada, nakon što je američka administracija rekla VTO-u da će 7,4 milijarde dolara e, dati e, kaznene namete e, Evropskoj uniji zbog stajališta prema Airbusu. I s obzirom na hitnost situacije, i e, s obzirom da ste na prošlom saslušanju pokazali interes za e, europska poljoprivredna e, dobra, što ćete napraviti kako biste izbjegli krizu na tržištu koja bi u ogromnoj mjeri pogodila prehrambeno poljoprivredni sustav u Europskoj uniji? Koje ćete mehanizme VTO-a E, aktivirati i isto tako na koji način ih namjeravate financirati za slučaj da se ne uspije postići diplomatsko rješenje koje naravno svi mi priželjkujemo. Izvolite gospodine Vojtekovski. Hvala lijepa. Gospodine De Castro, naravno svjestan sam te situacije. To su dramatične odluke i veliko iznenađenje za poljoprivrede. Ali nije prvi put e, u svjetskoj politici da poljoprivrednici moraju snositi posljedice svađa i spora u drugim e, sektorima. Poljoprivrednici postaju nevini, e, nevine žrtve sukoba kojih uopće ne bi trebalo biti. Ja i nadalje e, očekujem da će biti političkog rješenja jer izvorno se uopće ne radi o poljoprivredi, već poljoprivreda snosi posljedice. Nadam se da ćemo uskoro dobiti rješenje jer ako ne, treba što prije ocijeniti razmjere posljedice, dakle onoga što odlučuje američka vlada i što to znači za europsku poljoprivredu, a onda ćemo morati pokrenuti e, sustav pomoći, različite mjere intervencija na tržištu. Srećom e, imamo dobra iskustva u Europskoj uniji s time Posebno e, smijem podsjetiti na ruski embargo koji još uvijek postoji. Europska unija je uspjela pružati učinkovitu pomoć europskim poljoprivrednicima i vjerujem da će se e, ovdje poduzeti nešto slično po potrebi ako ne dođe do razrješenja sukoba. Kao povjerenik zato ću se boriti. Borit ću se za što više sredstava kao kompenzacija za gubitke poljoprivrednika na temelju ove potpuno nerazumljive e, odluke. Kolega Doj Castro. Kriza do koje je došlo zbog <clears throat> ruskih e, sankcija je nešto gdje ne možemo dopustiti da naši poljoprivrednici stalno plaćaju ceh zbog političkih odluka drugih država. Povjereniče, hoćete li vi biti uz europska poduzeća i naša e, ljude? A, zajednička poljoprivredna politika tu je upravo da bi dala potporu u slučaju teških kriza. Kako biste na učinkovit način se mogli nositi s takvim e, iznenadnim e, kriznim situacijama, treba tražiti od budućeg ZPP-a da se izdvoji više sestrava za pričuvu u ovu svrhu, jer za sada oni iznose svega 400 e, milijuna eura, a mi kao odbor za poljoprivredu tražili smo da se ta svota povisi na barem milijardu i po. Što ćete dakle učiniti kako bi ta pričuva zaista postala koristan instrument kojim bi se moglo boriti protiv e, previranja na tržištu? Gospodine jedna minuta. Hvala lijepa. Još jednom na ovome pitanju. Mogu kratko odgovoriti da, vrlo jasno, ja sam zato da se ojača ta mogućnost pružanja potpore i pomoći u kriznim situacijama za poljoprivredu. To je općenito najveći problem za poljoprivredu činjenica da neočekivane okolnosti odjednom u svakodnevici e, dovode do situaciju na koju niste e, spremni, niste pripremljeni i otići ćete u stečaj. E, poljoprivrednicima treba dati osjećaj sigurnosti. Naravno, tu postoji poznata pričuva iz proračuna koju će sada biti lakše koristiti. Biće prijenosa iz godine u godinu Možda moramo razmišljati i o kumuliranju, o povećanju i učinit ću sve što će omogućiti poljoprivrednicima da prirode tu krizu. Kolegica Dorfmiller. Hvala vam lijepa, gospodine povjereniče, gospodine designirani povjereniče. Mi doživljavamo da sadašnje zakonodavstvo forsira strukturne promjene. Poljoprivrednici žele biti odgovorni u uzgoju životinja i proizvoditi vrlo odgovorne prehrambene namirnice, ali žele štititi i biološku raznolikost i klimu. Mi smo dio tog rješenja i naravno da time moramo zaraditi za život. Za mene je važno da se ciljano usmjerimo na mlade poljoprivrednike. Znate da je to ozbiljan problem. Europsko poljoprivreda u ruralnim krajevima e, se sastoji od e, samo 6% poljoprivrednika ispod 35 e, godina. Kako ćete svojim mjerima doprinijeti porastu broja mladih poljoprivrednika? Raz, vjerojatno će biti potrebno još više konkretnih mjera jer sadašnji ZPP već stavlja na raspolaganje određenih sredstva, ali one nemaju željeni učinak. Gospodine Vojčekovski, dvije minute. Hvala lijepa gospođi Müller na ovom važnom pitanju. E, točno, pitanje mladih poljoprivrednika je ključno za budućnost ruralnog prostora. E, ja sam uočio golem problem e, u tome i to je ušlo i u izvješće koje sam izradio u odbor u revizorskom sudu. E, postoje problem s mladim poljoprivrednicima u ruralnom prostorom, ali s razlikama od zemlje do zemlje. U mojoj zemlji, u Poljskoj, E, ima više mladih, tu je situacija nešto bolja, ali moramo biti vrlo pozorni i pružati poticaje za aktivnost mladih poljoprivrednika. Imamo e, onih 2% iz prvoga stupa, tu je drugi stup sa sredstvima e, za poticaj za početak rada mladih poljoprivrednika. Ali to nije dovoljno. U prvom saslušanju e, govorio sam o e, nestanku imanja i nažalost e, sve je manje mladih poljoprivrednika. Prosječna dob je porasla za dvije godine u razdoblju od deset godina, a glavni problem za mlade poljoprivrednike je pristup zemljištu, površinama. I to je problem s kojim se moramo E, suočiti. Kako dati mladim poljoprivrednicima pristup zemlji, e, što činiti protiv jagme za zemljištem. A još jedan aspekt, aspekt inovacija, kao što sam e, u prvom saslušanju nešto manje govorio, traktori, inovacije, digitalne tehnologije, pametne tehnologije koje mogu privući mlade ljude mora biti moguć dostojanstven život i e, u ruralnim prostorima pomoću e, tih sredstava za mlade ljude. E, hvala lijepa. Gospođa Müller, dodatno pitanje. Slažete li se sa mnom ako kažem da moramo uključiti dodatne napore u budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici u smislu socijalnog segmenta? Zar nema prijevoda? Slažete li se sa mnom da moramo uključiti dodatne napore baš e, u za novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. E, na primjer, e, edukacije o prijenosu imanja, jer starija generacija ima problem prepustiti svoje imanje i predati ga u mlađe ruke. Ne mislite li da, sa, da mlade poljoprivrednike moramo imati jednako dobro obrazovanje u svim europskim zemljama? jer znam da postoje različiti standardi e, izobrazbe. Inovaciju moramo znati primijeniti, tehniku treba znati primjenjivati i to je nešto što za mene čine dio socijalne komponente. Gospodin Vojčeokovski, jedna minuta. Da naravno, e, moramo činiti sve to što ste naveli a veza između e, generacija je posebno važna. Znam iz moje zemlje za e, sustav koji se dokazao u praksi, bar kroz neko razdoblje. Postojala je strukturna mirovina za starije generacije kao ohrabrenje da predaju svoje imanje mlađima, e, nasljednicima. I to je ubrzalo smjenu generacija. Vi ste govorili o razmjeri iskustva, o, o obrazovanju. To je naravno važan e, segment i mislim da tu možemo činiti mnogo više. Važno je i pitanje gospodina De Castra. Osjećaj sigurnosti u kontekstu krize. Moramo činiti sve kako zanimanje poljoprivrednika ne bi bilo toliko nesigurno. Neki se, mnogi se ljudi ne žele niti upustiti zbog visokog rizika. Oni, oni sve znaju, sve dobro čine i odjednom e, preko noći sve izgube. Moramo mladima dati osjećaj sigurnosti kako bi željeli ostati e, na selu. Hvala lijepa. Kolega Hojsling. Gospodine povjereniče. Hvala lijepa na odgovorima koje su daleko konkretni nego ono što smo čuli na prvom saslušanju. Pozitivno ocjenjujemo vaš akcijski plan za ekološku poljoprivredu, za standarde zaštite životinja. Želite se boriti za e, vanjsku konverziju, bržu konverziju. A, na jednoj e, točki e, bojim se da će se govoriti o određenje gornje granice? Hoćete li ostati uporni što se tiče e, te gornje granice i manje novca za velika poduzeća. E, zatim sredstva za klimatske mjere. E, mi sumnjamo da su članice manje dosljede nego što želite. Kako ćete dati doprinos da sve to bude obvezatno i da se članice odluče i na neobavezne mjere, a da se sve to uključi u nadzor kasnije? Bojimo se da će to uvesti u renacionalizaciji. Kako ćete to spriječiti? E, e, hoćete li ojačati parlament kako bismo imali uveda? I još nešto o Merkosuru. Tko je protiv Merkosura mora biti za jač e, uzgoj proteina u Europi. Kako ćete to uključiti u budući ZPP kako bi se sve članice za to zalagale? Gospodin Vojčekovski, dvije minute. Hvala lijepa. Što se tiče malih imanja, e, mislim da sam već na prvom saslušanju e, dosta toga rekao. Ja sam zato da se mala imanja, mali poljoprivrednici štite. I naravno također sam upitan nije li to povlašteni tretman, ali oni su slabiji u startu i veća je za njih opasnost da nestanu. Zato ću pokušati u strateškim planovima identificirati instrumente za zaštitu malih e, poljoprivrednika, da oni ne nestanu kako bi poljoprivreda e, se samo toliko mijenjala da se ne mijenja e, pejzaž, da nemamo u Europi osjećaj da smo u Kanadi kada putujemo Europom. Naravno, samo poštujući model koji vodi računa o različitim tipovima e, poljoprivrednika. Što se tiče e, proteina, e, mislim da ima dosta manevarskog prostora. Mi uvozimo soju iz Amerike i velik dio tih uvoza mogli bismo nadomjestiti domaćim uzgojem proteinskog bilja. Mislim da postoje zanimljivi programi, e, na primjer za dobrobit životinja, zaključeni ciklus u smislu korištenja vlastitog krmiva. E, to su programi koje možemo dobro poticati iz drugoga stupa. To se može dobro povezati. Manje uvoza, očuvanje krajolika, e, više zaštite životinja i potpora za male poljoprivrednike koji primjenjuju takve programe, tu vidim veliku šansu za naše postupanje. Zato ću se zalagati, e, ohrabrivat ću to i e, želim da to bude i e, u strateškim planovima. Gospodin Hojsling, dodatno pitanje. Pitanje obvezatnosti klimatskih mjera. Hoćete li se pobrinuti da se to primjenjuje jedinstveno, a ne s nacionalnim popustima? I što se tiče financijskih pitanja, ako ste zato da se mnoge mjere jačaju iz drugog stupa, onda morate kao povjerenik e, zauzeti jasan stav da taj drugi stup e, ne bude e, smanjen za 30%. Hoćete li se založiti za jačanje financija drugom stupu, a ne za njihovo smanjenje? Gospodin Vojčekovski, jednu minutu. E, pitanje o drugom e, stupu, a zapravo i e, o prvom, se ne može lako odgovoriti. naravno, ja želim što više novca u agrarnom proračunu. Bio bih presretan da imamo sredstva koje sada imamo. Ili čak još više, jer potrebe je više nego velika. Mislim da bi to jako dobro došlo europskim poljoprivrednicima, znali bi to i racionalno koristiti, ali e, nacrt proračuna jest kakav jest. Već sam rekao da nam je potrebno izvješće, argumentirano izvješće za e, veći proračun. Zato ću se zalagati. Činit ću sve što bude u mojoj moći kako bi proračun odgovarao očekivanjima europskih poljoprivrednika. A nemam više vremena, ispričavam se. Hvala lijepa, gospodin kolega David. Važeni pane designovani komisaři, eh, ve své úvodní řeči u svom e, govoru e, na početku ste spomenuli niz važnih pitanja, a postavljena su i mnoga pitanja koje sam ja e, kanio postaviti. Stoga ću vas zamoliti za pitanje na koje može to eksplicitno odgovoriti. Kako predviđate od otvoriti prostor za e, uvoz proizvoda iz trećih zemalja, iz Ukrajine, zemalja Mercosura, Novog Zelanda, SAD-a. E, prihvaćamo li zapravo e, takvu konkurenciju koja je u nekim slučajevima i nepoštena? I konačno će dovesti do e, problema e, europskih poljoprivrednika koji trebaju opskrbiti svoje stanovništvo. Mislite li da je to strateški važno? E, dvije minute. Hvala lijepa. Gospodine David, na ovome pitanju. Da, u istinu e, trebat će braniti interese europskih poljoprivrednika e, za, u okviru svih trgovinskih sporazuma. Naravno, međunarodna trgovina je potrebna iz različitih razloga. To je dobro za europske ekonomije i za mnoga područja poljoprivrede Europske unije, jer je Europska unija i velik izvoznik. U mnogim segmentima imamo viškove i potrebni su sporazumi o trgovini. Ali e, e, ključno je da korist jedne strane ne ide na uštrb druge. Poljoprivrednici ne smiju postati e, žrtve drugih interesa. S tim se nikada ne smije složiti. Ne smijemo žrtvovati europske poljoprivrednike za druge sektore niti unutar poljoprivrednika ne smije biti gubitnika trgovinskih sporozima. Kao nadležni povjerenik e, za poljoprivredu vodeću računa o tome da prije e, sporazum o trgovini osiguramo da se tako što neće dogoditi. E, da i carinski kontingenti za uvoz poljoprivrednih proizvoda u Europu ne dovode do šteta za europsku poljoprivredu. Ako se to dogodi, sve ću učiniti da se primijene krizni instrumenti i mehanizmi. A gospodin De Castro je s pravom upozorio na to da tu moramo uložiti povećane napore za bolju i bržu reakciju u takvoj situaciji. Kolega David, dodatno pitanje. Hoćete li se boriti za bolju, e, pravedniju raspodjelu e, poljoprivrednih subvencija, jer vidimo velike razlike između e, članica u omjeru od 1 naprama 6 treba voditi računa o različitim uvjetima u državama članicama. Smatrate li da takve razlike zbog birokratske indolencije treba jednostavno zanemariti? četiri minute. Hvala lijepa. Već sam spominjao unutarnju i vanjsku konvergenciju e, želju da se što prije izjednače subvencije za poljoprivrednike. E, naravno, postoje razlike i unutar država članica. Možda unutar jedne zemlje postoje omjer čak 1 naprama 10, da će jedan poljoprivrednik dobiti desetorostruki iznos od onoga što će drugi dobiti. E, što se tiče tih razloga, postoji prijedlozi e, za stvaranje unutarnje i vanjske konvergencije i e, mi radimo na smanjenju i nestanku tih razlika, ali mislim da bismo trebali imati veće ambicije. Trebali bismo postupati odlučnije jer je taj problem bolan i on unosi razdor između poljoprivrednika i država članica i nanosi štetu Europskoj uniji. Mislim da vrijedi ovdje stvoriti e, ravnopravnost kod podjele. Dziękuję bardzo. pan... Hvala lijepa. Htio bih vam se obratiti o jednom problemu, a to je koncentriranju zemljišta, dakle poljoprivrednog zemljišta u Europskoj uniji. htio bih se pozvati na izvješće gospođe Neuhel koja je danas ovdje s nama i koja je velikom većinom glasova usvojena u ovom parlamentu. 2013. godine 13% e, poljoprivrednih gospodarstava imali su 75% poljoprivrednog zemljišta, dok je 75% gospodarstava imalo svega 11% zemljišta. E, znate da je u tom smislu Poljska e, donijela mjere koje funkcioniraju kako bi se to ispravilo. Ne mislite li da bi Europska unija morala nešto napraviti upravo kako se ne bi e, ta koncentracija e, nastavila. E, da, hvala na ovom pitanju. Dobro poznajem izvješće gospođe Neuhel. To je vrlo dramatična situacija s koncentracijom zemljišta zato što je to problem koji jako postoji u EU i moramo se tome suprotstaviti ne možemo ipak zaći u ovlasti država članica jer tako određuju europski ugovori. Jednostavno to je u nadležnosti država članica. Mi ne možemo reći što i tko treba kupovati zemljišta na nacionalnoj razini. Postoje međutim e, zakonske mjere koji dopuštaju u određenoj mjeri e, kupnju određenih zemljišta. A to je nešto što bi trebalo biti zapravo zajedničko svim državama članicama i ne bi smije niti jedna država članica e, smjela diskriminirati kupce iz drugih država članica. E, mislim da bi bilo jako dobro revidirati te prakse e, i razmijeniti dobre prakse kako bismo ih aktualizirali. Vi ste se također pozvali u vašem pitanju na poljski zakon koji dobro poznajem, kojim se bori protiv prevelike koncentracije zemljišta u iste ruke. To može biti primjer, ali sigurno ima primjera i u drugim zemljama. Iznad svega morat ćemo braniti poljoprivrednike pred tim fenomenom e, zapljene e, grabljenja zemljišta. I e, također to možemo povezati i s izravnim plaćanjem za veća poljoprivredna dobra. I to je sasvim sigurno nešto o čemu se može raspravljati u reformi. Izvolite, zastupniče Kužmijek, za dodatno pitanje. Nastavljam dakle s istom temom. E, kako bismo malo više precizirali definiciju aktivnog poljoprivrednika. Radi se o konceptu e, vezanom za poljoprivredna gospodarstva i e, financijskoj potpori iz zajedničke poljoprivredne politike. Ne bi li bilo bolje da imamo bolju definiciju između ostalog i da se borimo protiv grabljena zemljišta. E, da, slažem se. Radi se sve o mjerama koje možemo koristiti kako bismo ograničili korištenje e, ZPP-a za one e, subjekte koji zapravo nisu poljoprivrednici. Naime, zajednička poljoprivredna politika usmjerena je stvarnim poljoprivrednicima. Imamo definiciju na europskoj razini e, aktivnog poljoprivrednika. Ostalo je u rukama e, država članica. Ali ja e, sam spreman da o tome raspravljam s Europskim parlamentom ako se parlament želi pozabaviti tim pitanjem. Ja sam otvoren za postojanje takve definicije i bilo bi mi drago da takav proračun i 370 milijardi eura iz europskog proračuna da se e, poveća e, zalaganje za to da ta sredstva dođe u džepove poljoprivrednika. E, hvala i što ste ponovno E, došli e, na naš sastanak i što ovog puta koristite vaš jezik. Morate paziti, ako čovjek ne govori vlastitim jezikom, može ga izgubiti. Mi iz Irskme smo primjer toga. Inače, želim vas pitati, e, vi neke stvari, vi ste iz iste političke obitelji kao britanski konservativci i Govorilo se dosta dakle o zelenom planu. U ZPP-u se puno govorilo o zeljenjavanju, a e, sada e, smatramo u odboru za poljoprivredu da to treba biti 20% dok će e, zeleni e, klub zelenih ovdje smatra trebati 30%. E, znate točno što mi ovdje u parlamentu mislimo, a kako je vaše mišljenje u tom smislu? Zahvaljujem na ovom pitanju. Kao što znate, i na prethodnom saslušanju sam rekao da mi je stalo da zajednička poljoprivredna politika i europska poljoprivreda se vode tako što se poštuje okoliš. A prijedlog ZPP-a koju predlaže e, komisija je ona koji poštuje poljoprivrednike. Dakle, postoji načelo uvjetovanosti, a imamo također i dobrovoljne programe koji će se uspostaviti vezane za ekologiju i to u okviru drugog stupa. Ovih 20% koje je odredio odbor za poljoprivredu mislim da su dobro polazište i e, ja sam spreman na kompromise. Međutim, prije nego što krenemo e, u tom smjeru e, moramo znati točno stajališta svih jer i vijeće sjedi za tim stolom. Naime, budem li ja potvrđen kao povjerenik za poljoprivredu, raspravljat ću sa svim stranama. 20% predstavljaju logičan prijedlog odbora za poljoprivredu koju bih ja bio spreman podržati. E, je li moguće dobiti više? Morali bismo prije toga saznati sva stajališta, naročito vijeća. E, međutim, e, postoji jedna tema do koje jako puno držim, a to je dobrobit životinja. E, moram e, isto tako vrlo jasno reći, ne namjeravam uvesti nova ograničenja e, u odnosu na koje već sada postoje. Europska unija već sada ima najviše standarde za zaštitu dobrobiti životinja. Mnogi to ne zadovoljava, međutim već imamo visoke standarde. Ali u svakom slučaju podržat ću sve ono što poljoprivrednici dobrovoljno naprave na tu temu. Izvolite dodatno pitanje. Jasno mi je kada govorite o dobrovoljnim aspektima. Problem je uvijek da je to dobrovoljno za neke, a ne dobrovoljno za druge. A oni koji imaju teže uvjete e, za obavljanje posla poljoprivrednika i imaju više problema u tom smislu. A kada govorite o eko planovima. Što e, to točno znači? Da li bi bilo plaćanja za ponor ugljika? Jer u Irskoj e, vidimo da postoje e, da se zamrznu neka plaćanja za zemljišta ako nema ponora ugljika i ako nema drveća. E, koje je posađeno na poljoprivrednom zemljištu. Dakle, hoćete li imati poticajna plaćanja, na primjer do 40 e, tona po hektaru e, godišnje kada se radi o ponoru ugljika i na određenim vrstama zemljišta. Hvala na ovom pitanju. To je vrlo kontroverzno tema. Ti ekološki programi i režimi e, su nešto što trebaju stvoriti države članice ili pak to treba učiniti komisija. Trebalimo li mi napraviti e, popis aktivnosti među kojima se kasnije može birati. Ja sam za ovaj drugi pristup. Mislim da ćemo takve aktivnosti trebati definirati i e, što se ekoloških programa tiče, tu postoje određene e, tehnike za određene vrste tla, e, primjerice za tampon zone koje bi e, mogle imati do 10 metara. Isto tako radimo na biološkoj raznolikosti, pa onda neka vrsta sjemenki koje bi mogle biti korisne, primjerice za pčele i tako dalje. E, države članice ne možemo ostaviti same. Hvala lijepo. Sad e, će govoriti, sad smo završili sa predstavnicima klubova zastupnika, a sada prelazimo na individualna pitanja kolegice Šnitbaum. Hvala lijepo. Gospodine Povjerenče više zemalja članica je ovisio o dobrim programima iz drugog stupa ZPP-a i koristi to za, kako bi zajamčilo razlik, razvoj ruralnog prostora. A o tome su govorili moji prethodnici već. Međutim, pred nama su velika rezanja u tim, tom proračunu kojeg stanovništvo jako podržava. Vi ste za vrijeme prošlog saslušanja i danas već govorili upravo o važnosti malih i srednjih gospodarstava i govorili ste o tome kako je važno njih podržati i poduprijeti. Međutim, dajte nam jedan primjer. Vi ste spomenuli akcijski plan. Za mene bi jedan konkretan primjer bio i shvatljiv primjer bio upravo taj akcijski plan, ali da nam kažete nešto više o tom. Ali nemojmo zaboraviti na ona mala pogone, mala gospodarstva i pogotovo recimo u planinskim područjima ili područjima koja su slabije razvijena. I jako ne smijemo zaboraviti da recimo upravo njima ne treba smanjivati sredstva. A osim toga mi znamo da ruralna područja ostaju bez stanovništva jer stanovništvo bježi u gradove koji eksplodiraju. upravo. Dajte nam konkretne primjere. E, pani e, Hvala lijepa na ovom pitanju. i mene brinje činjenica da e, proračun za ruralni razvoj se smanjio u odnosu na ovo financijsko razdoblje. Trebalo bi povećati e, sredstva i to bi mogle učiniti države članice. Bude li se nastavilo s takvom e, pomoći, ne bi poljoprivrednici dobili manje novca. Održati e, ruralne krajeve je nešto što zaista treba biti cilj Fonda za ruralni razvoj. Međutim, problemi postoje jer neke stvari su prilično dvoznačne u tim fondovima. Ono što sam ja uočio je da se raspodjela ne vrši uvijek na dobar način. E, naime, velik dio tih financijskih sredstava dolazi do korisnika kojima su potrebne, koji trebaju modernizirati poljoprivredna gospodarstva. Ne tvrdim da se to ne treba napraviti, ali smatram da trebamo prvenstveno ulagati u održivost vitalnosti ruralnih područja planinska područja su izuzetno važna. Ne možemo dopustiti da ljudi napuštaju planinske krajeve. Potrebno je dati veću potporu i nastavit ćemo podržavati e, poljoprivrednike iz planinskih krajeva i to će se potpora poboljšati. A što se tiče ruralnih krajeva općenito, tu trebamo eh, i imamo veliki manevarski prostor. Eh, trebamo povezati poljoprivrednike i eh, lokalnu prerađivačku industriju. Uvjeren sam da podržimo li ekološke poljoprivrednike i koji uzgajaju životinje na određeni način i ako podržimo i povežemo te ljude sa, ekolož, sa odgovarajućim prehrambenim. Kako očekujete Kako da će... Da ćete sve ono što je von der Leyen tražila Kako mislite da ćete realizirati sve ono što je Ursula von der Leyen rekla? I mislite li zaista da će više učinka na području zaštite klime funkcionirati uz manje novaca? A onda nešto što nas zanima u ovom odboru. Naime, nama treba netko ko je jaki partner i nama treba neko da znamo da je na našoj strani dobar partner za idućih pet godina. Ja bih morala osjetiti da ste vi spremni kao određeni povjerenik, da ste vi spremni boriti se za nas i ako treba i protiv vaših kolegica i kolega ali u smislu jedne perspektivne zajedničke europske poljoprivredne politike. Dziękuję pani i s Hvala na ovom pitanju. E, pa da, to se ne, ću sada izjaviti spreman sam se boriti i suprotstaviti se drugim povjerenicima e, kolege Europske komisije, suprotstaviti se bilo kome tko želi stavljati prepreke za rad europskih poljoprivrednika. Svi oni koji će misliti da novac nije nužan, e, te da se financijska sredstva i subvencije mogu e, smanjiti. Vjerujem da europska zajednička poljoprivredna politika i poljoprivrednici imaju potrebu da im se pomogne. Trebamo zaštititi poljoprivrednike. Na prošlom saslušanju nisam slučajno započeo e, moje izlaganje tako što sam rekao da svakog dana tisuću poljoprivrednih gospodarstava prestane s radom moramo se usmjeriti upravo na te aspekte i kada budemo raspravljali o e, proračunu za budući ZPP, ja ću tražiti povećanje e, sredstava. Olekas. Thank you. Ačiū, ačiū pas Hvala lijepa. Hvala na e, odgovorima koje ste do sada dali. Danas smo e, na naša pitanja čuli konkretnije odgovore e, nego prošli puta i zadovoljan sam zbog toga. Govorili ste ne samo o poljoprivredi, već i o ruralnom razvoju. Htio bih vam čestitati na tome zato što živjeti u ruralnom području znači živjeti na specifičan način i htio bih vas zamoliti da pojačate ruralnu infrastrukturu e, te da napravite e, sponu sa e, ekološkim vrstom gospodarstava. I to bi sve trebalo napraviti hitno, postoji potreba za konvergencijom. Razlike među državama članicama su ogromne, pa vas zato želim pitati kako postići da plaćanja budu barem prosječna. Hoće li se to dogoditi za vrijeme e, vašeg e, obnašanja dužnosti povjerenika? učinit ću sve što je moguće kako bi došlo do konvergencije kod e, dodatnih plaćanja. I to što je moguće prije i što je moguće brže. Ali to sam već i govorio i to sam već rekao. Nije u pitanju potpisamo jednog jedinog povjerenika. Ovdje je zapravo pred nama jedna velika politička rasprava do koje mora doći. U svakom slučaju, to su, mi moramo priznati, svjesni smo toga, ali moramo to javno reći da postoje razlike među zemljama članicama koje kao takve ne bi trebale postojati, ne bi nikako trebala ostati. Mi smo 2004. imali veliki val proširenja, prošlo je 15 godina a sa stupanjem na snagu novog ZPP-a će već biti punih 17 od tada i ne možemo prema tome više dijeliti na staru i novu Europu. Taj problem se mora riješiti. Taj problem se mora dokinuti i to uz pomoć rješenja koja neće pritom ići na teret ili štetu poljoprivrednika iz takozvanih starih zemalja članica i hoće biti pravedna za sve drugim riječima. Mislim da smo sada na dobrom putu i pogotovo kod recimo našeg razvoja e, e, ruralnog područja na kojem se bavimo. Ali to je i gospodin Olekas pitao, a tu se s njim slažem i podržavam i naglašavam da treba pod pomoći ruralni prostor i dati im direktna sredstva iz e, sredstava za ruralni razvoj, ali i iz kohezijskih sredstava. Jer obično se misli samo na prvi fond za ruralni razvoj, a ne zaboravlja se i na kohezijske izvore, da tako kažemo, a oni su jednako tako važni u najmanju ruku jer oni moraju doći do ruralnih područja i pomoći im u razvoju. Oni moraju pomoći da ljudi žele ostati na, u ruralnim područjima, da im životni standard naraste i da ne žele otići. Ali to upravo ću na tome raditi unutar komisije jer e, tu želimo ostati, oni žele ostati upravo na tome. Hvala vam lijepo povjereniče imenovani povjereniče, hvala vam na vašim odgovorima. Mislim da se bližimo jednom zajedničkom stajalištu. Međutim, e, nakon sovjetskih vremena smo svi to proživjeli ista e, situacije. svi se sjećamo onih obećanja kako su nam komunisti obećavali svjetliju i bolju budućnost. Želim vas zapravo samo podsjetiti da tijekom mog mandata, ne jednog dana u budućnosti, nego tijekom mandata ću učiniti sve što mogu kako bi plaćanja u svim zemljama članicama bila barem e, usklađena na jednoj prosječnoj, dakle da bi posvuda bilo barem prosječnih isplata, ali nikako manje. Gospodin Čenkovski, hvala lijepo. I ja ću to činiti u okviru svog mandata. Apsolutno ću to tijekom svog mandata se boriti za to i raditi na tome. Hvala lijepo. Kolega Ćelos. Hvala lijepo. Dakle, imenovani kandidat za povjerenika gospodina Vojčekovski. Vidim da ste ovog puta znatno angažirani i precizniji u svojim odgovorima. Prvo je to ono što nam treba, zato što ZPP mora biti na vrhu javnog e, plana rada i općenito svih tema o kojima javnost razmatra. Dakle, ako mi znamo da recimo aspekt hrane mora biti na vrhu našeg cijelog plana rada, jer to je ono što naši građane traže. A zatim, naravno, prirodni resursi, borba protiv klimatskih promjena, zaštita ekologije i klima. Sve to skupa se mora obaviti uz adekvatan prihod. Dakle, moramo naći financijska sredstva kako bi poljoprivrednici nastavili svoju djelatnost. Pa me zanima kakva je vaša vizija, šta treba učiniti da bi se u tom smjeru kretali. Zanima me i vaša vizija o ekološkim mehanizmima. Kako mislite da će se ta ekologizacija dalje odvijati? Jer mi smo o tome raspravljali tijekom reformskog procesa. Mi smo govorili o postocima koliko bi oni trebali iznositi u u proračunu. Međutim, mene sad zadržan, sad, sad, kompletno e, i zanima kako izgleda taj e, ekološki dio, dakle ekoplanova u proračunu. Kako vi to konkretno mislite realizirati u iznosima? Hvala lijepo kolega gospodine Čolos i hvala vam na vašem pitanju. Da, jedana zadaća koju mi je povjerila predsjednica Ursula von der Leyen je upravo to da razvijem viziju za budući razvoj ruralnog područja. Ako toga će trebati odrediti koji će prostor zauzimati poljoprivreda, na kojem će se prostoru, sa kakvim gospodarstvima, sa kakvim pogonima razvijati, i to naravno uključujući ponajviše i štiteći mala poljoprivredna dobra. A naravno takvu jednu viziju ćemo moći samo sa stanovnicima ruralnih područja i sa samim poljoprivrednicima, onima koji drže ta gospodarstva, samo u suradnji s njima dovršiti, razraditi i dovršiti. I mislim da bi to trebali apsolutno dovršiti tijekom mog mandata. Zatim što se tiče ovih ekoloških instrumenata za koje ste pitali, i kako ćemo dakle konkretno vršiti ekologizaciju svega. Ja vam mogu samo reći da e, struktura ćemo strukturu poljoprivrede integrirati u naš e, zeleni dil, u naš zeleni plan. Ali to znači da će se poljoprivrednici, da će poljoprivrednici odabrati one ekološke planove koje će same provoditi i pritom stvarati dodanu vrijednost i dati svoj doprinos na taj način ostvarenju zadanih ciljeva u Europskoj uniji. Tu treba naglasiti dobrovoljnost jer oni to rade svojevoljno jer drugčije ni nećemo moći ostvariti ciljeve Europske unije, deklarirane ciljeve. Zatim, govorili ste o zdravoj hrani i zdravim namirnicama. Naravno da nam je to potrebno. Upravo tu vidim veliku šansu za evropske poljoprivrednike. Ne toliko u količini namirnica i hrane koja se proizvede. Naravno da nam je potrebna dovoljna količina hrane za 500 milijuna stanovnika, ali nama treba zdrava hrana, zdrave namirnice, visoke kvalitete i to je glavna zadaća evropske poljoprivrede. E, dodatno pitanje, izvolite. Hvala, povjereniče budući imenovni, ali da nastavimo sa tom istom idejom. Vi ste ovdje spomenuli nešto vrlo zanimljivo. Da li, e, vi ste govorili u uvodnom svom izlaganju o mjerama koje kanite poduzeti protiv otimanja zemljišta, land grabbinga. I mislite li da te mjere trebaju uključivati i dimenziju različite e, legalne mjere, nekakve propise koji bi se mogli i na lokalnoj razini dodati ili samo na sve nacionalnoj razini je recimo pitanje možda bi recimo kod onih možda bi se to moglo recimo povezati zaštita od otimanja zemljišta da se omogući mladim farmerima mladim gospodarstvenicima da se nastane u ruralnim područjima da uz različite poticaje zadrže svoja mala gospodarstva i na taj način pokažemo da je zapravo poljoprivreda u biti jedna strateška nacionalna vrijednost koju treba štititi pod svaku cijenu, a na taj način bi možda i spriječili daljnje okrupnjavanje i zapravo otimanje zemljišta. Da, gospodine Čološ, u pravu ste. E, površine su apsolutno nacionalno blago, nacionalno dobro i europsko dobro koje valja štititi. To nije roba koja ide na tržište kao i svi ostali proizvodi. Ne može se poljoprivredno zemljište samo tako prodavati kao bilo koja druga roba. I ovo što ste mi rekli sad, to je za mene zapravo isto vrlo inspirativno djelo. Mislim da bi trebalo o tome razmisliti i napraviti možda čak i jedno izvješće na razni načini i metode, pogotovo ovaj kako ćemo zaštititi poljoprivredna područja u EU. Već sam malo prigovorio, postoje tu različiti pravni propisi koji će onda možda i olakšati upravo da mladi gospodarstvenici dođu do poljoprivrednih dobara i nasele se u ruralnim područjima, ostanu tu, a na taj način i štitimo našu E, dosadašnju strukturu poljoprivrede. Pogotovo što se tiče zemalja bivšeg istočnog varšavskog bloka e, bi to vrijedilo i mislim da bi tu trebali pogledati kako zajednički da omlakšamo za poljoprivrednicima da imaju više pristupa, lakše pristup. Evo, e, dobar dan, gospodine Vojčevski. Javna rasprava u Njemačkoj je apsolutno pod znakom zaštite okoliša, zaštite klime i održivosti. To su glavni akcenti. I stalno se u tom kontekstu traži promjena na 100% ekološku uzgoj u poljoprivredi. Što vi o tome mislite? Možemo li si mi to na duge relacije i dugotrajno zapravo priuštiti? da govorimo o dobrim poljoprivrednicima, dobrim seljacima koji se bave isključivo ekološkim uzgojem i svim ostalima koji su onda loši. Nismo li mi svi de facto u istom brodu, u istom čamcu i poljoprivrednici i potrošači? Ne bismo li trebali više povezati umjesto da ih odvajamo? Nije li integrirana zaštita biljaka održivija od e, nikakve zaštite biljaka? Gospodine Vojčikovski, imate dvije minute da odgovorite. Hvala lijepo gospođa Motlef na vašim pitanjima. Kao što sam već rekao, ekološke, biološke naravno, uzgoj i poljoprivreda su vrlo važan instrument kako bi ostvarili ciljeve ZPP-a i na području zaštite okoliša i zaštite klime. I mislim da je tu kompletno društvo Evropske unije, široko gledano, suglasno da trebamo takvu proizvodnju poticati i razvijati dalje. U međuvremenu postoje i nove odredbe a i prijedlog nove uredbe koja uskoro stupa na snagu jer vidimo to se razvija u Europi. Trenutno imamo već 12,5 milijuna hektara europskih poljoprivrednih površina koje su u ekološkom uzgoju, ekološkoj obradi. Prema tome, mi bi htjeli da to bude naravno još i više, međutim ne bismo željeli da dođe bilo kakvog sukoba između ekološkog uzgoja i tradicionalnog uzgoja, jer mislim da imamo prostora za oba modela u našoj poljoprivredi. Naravno, postoje i oni koji traže posebnu kvalitetu među našim potrošačima i to moramo moći ponuditi. I upravo na to odgovara ekološka poljoprivreda. Međutim, to ne mora ići nužno na teret ili na uštrb one druge tradicionalne poljoprivrede. Prema tome, ja tu ne vidim nikakva nužna rješenja koja bi se morala nametati jer mislim da je se tradicionalna naravno tradicionalna poljoprivreda je e, neizbježna, nužna da bismo imali sigurnost opskrbe hranom u EU, to je jasno. Međutim, to treba harmonizirati sa oba oblika istodobno živjeti i raditi. Naravno, mi moramo područja E, ekološka još posebno razvijati, ali znamo koje imamo ciljeve e, koje moramo stvariti. Gospođa Moltke, jedno pitanje. Hvala lijepo. Vi ste u svojim pismenim odgovorima i danas već rekli da e, predviđate i radite na jednom europskom akcijskom planu za jačanje ekološkog uzgoja, ekološke poljoprivrede unutar Unije. I šta sad će biti u tom planu? Da li tu namjeravate i da li ste tu uzeli u obzir tržište i potrošača ili e, kako ste to gledali ili pod, pod, da li vam u tom planu kanite se držati ono jedno će isključivati drugo ili nećete se držati te maksime? Gospodine Vojčekovski. Da. Mogu vam reći da. Moj plan se priprema i moj plan, kao što ste sami upravo govorili, neće biti isključiv, jer će neće odnositi samo na ono što se događa na samim gospodarstvima poljoprivrednim, nego će taj plan biti puno širi akcijski plan. Naravno, bit će usklačen sa svim odredbama koje su već na snazi. I naravno, veliki dio će biti posvećen ekološkom uzgoju. Jasno, e, postavlja se onda pitanje vjerodostojnosti čitavog sustava. To sam već utvrdio i kod nadzora i kod različitih kontrola, inspekcija. Nije uvijek sve, uvijek ono E, istinito kod ekološkog uzgoja što oni tvrde. Dakle, to smo već kod različitih kontrola ekološke komponente tu utvrdili. Ali mi općenito ćemo u tom planu odrediti što se mora učiniti kako bi potrošači došli do stvarno ekoloških proizvoda i onda bili potpuno sigurni i mirni da su oni ekološki proizvodi, a ne da se to radi o nečem drugom. Hvala lijepo, kolegica komisario designato. Kandidate za povjerenika, vi ste to rekli danas, ali na prethodnom saslušanju ste spomenuli zeleni plan i ekološkoj održivosti. Kao što svi dobro znamo, to su vrlo osjetljiva pitanja i to je nešto što je bitno i za poljoprivrednike, i za potrošače. I zato vas želim konkretno pitati, možete li nam konkretno reći kako namjeravate ostvariti te ciljeve? Osim toga, molim i za jedno pojašnjenje. Vaši pismeni odgovori e, kažu da postoji fleksibilnost i subsidijarnost koje bi se dale državama članicama za e, e, potpore koje bi se borilo protiv klimatskih promjena. Ja mislim da to zahtjeva pojašnjenje. Ne mislite li naime da kada takvo što kažete, da se to može smatrati nečim što je protivno izjavama novoizabrane predsjednice von der Leyen o e, tome da Europska unija treba imati centralnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Gospodine Vojčekovski, dvije minute za odgovor. Hvala. Smatram da je ono što se predlaže u ZPP-u kod ekoloških i klimatskih pitanja da je to predstavlja vrlo ofenzivnu koncepciju to je velika obaveza za poljoprivrednike. Naravno, e, ima tu puno prostora i za poboljšanje različitih mjera u e, poljoprivrednoj politici koje bi više doprinjele onda zaštiti klime. Ali ne znam, ne znam, nisam siguran da li nam stvarno još treba više. Jer i poljoprivrednici su vrlo zabrinuti a nisu ni u jednostavnom situaciji. Njih se de facto primorava na različite mjere kako se oni boje koje su vrlo skupe i koje će oslabiti njihovu poziciju u e, i njihovu konkurentnost. A ja sam već na početku rekao da naše polje, radimo na tome da poljoprivrednici Europske unije zadrže svoju konkurentnost. Mi imamo već prijedlog zelene arhitekture koji smatram da je dobro napravljen, da je vrlo uravnotežen da omogućava poljoprivrednicima da budu aktivni u okviru Europskog zelenog plana, a s druge strane bi razvoj bio dovoljno uravnotežen i ne bi uništio egzistencijalnu bazu naših poljoprivrednika. Ne bi ih kompletno uništio, nego bi im ostavio prostora da budu konkurentni i da rade. Dakle, mi moramo odvagnuti uvijek do koje mjere i koliko može učiniti poljoprivreda, koliki doprinos može dati, ali da se pritom ne uništi, ne razori. Jer jedna zdrava poljoprivreda je naš glavni ostalom preduvjet za zaštitu klime i okoliša. Bez E, doprinosa i angažmana poljoprivrede, čitava koncepcija pada u vodu. Dakle, nama treba zdrava i snažna poljoprivreda u Europskoj uniji. To je prvi preduvjet za zaštitu klime. A prvi glavni korak. A tek drugi korak će biti sve ove moguće mjere koje će još onda e, prim, privući i dakle privesti poljoprivredu daljnjim mjerama. Hvala lijepo. Mislim da niste pojasnili ovo i zato se vraćam ponovno na pitanje. Pa zar ne mislite da to kada ste se pozvali na činjenicu da treba e, države članice biti fleksibilnije, pa ne mislite li da bi to trebalo upravo e, ići u smjeru ponovno nacionalizacije ZPP-a koje mi zapravo želimo E, pod svaku cijenu izbjeći. I zato vas molim da malo pojasnite ovo što ste rekli. Gospodine vačekovski jedna minuta. Hvala lijepa. Još jedno Naravno da te bojazni postoje, ja ih razumijem, mogu se čak njima priključiti i razumijem vaš gospođo zastupnice. Ne bismo trebali ići predaleko u smjeru renacionalizacije. Ne bih se složio s time da e, prijedlozi e, povjerenika Hogana bi značili takvu renacionalizaciju, ali ipak moramo o tome pomno razmisliti bez određenih e, smjernica na europskoj razini o kojima je gospodin De Castro govorio, bismo li mogli postići ono što želimo postići? E, ponovit ću, mi smo sada u fazi kad će krenuti rasprava između komisije parlamenta i vijeća i naravno da će se e, voditi računa o ovim e, brigama. Ja se tome mogu priključiti i to će se tijekom rasprave dalje razjašnjavati. Hvala lijepa. Sada dolazimo do posljednjeg pitanja. Kolega Viček. Uh, uh, Poštovani gospodine kandidatu, uh, postavio bih pitanje o šumarstvu. Ne postoji europsko zakonodavstvo, iako postoje direktive, primjerice ona o habitatu i upravljanju. E, treba spomenuti i poljski slučaj Bjeloveža. E, vidimo kako je to važno i ključan je e, postupak zbog kršenja pregovora. Što se tiče zelenog plana, slažete li se da treba voditi računa o biodiverzifikaciji? dajete li podršku e, naporima da se ne tolerira nikakvo nepoštivanje? E, gospodine Vočekovski, dvije minute. Hvala lijepa. Šumarstvo e, naravno također spada u zadaće povjerenika za poljoprivredu. ZPP je do sada dao podršku europskom šumarstvu s iznosom od preko 8 milijardi eura. Imali smo određene ciljeve i u sadašnjoj financijskoj perspektivi, na primjer 500 milijuna za znanstvene e, studije o šumarstvu i mi moramo štititi europske šume. Imamo preko 280 milijardi hektara e, šuma u Europi koje moramo zajedno štititi. E, postoje različiti sustavi i problem je e, vrlo raznolik. U nekim zemljama šumarstvo je razvijeno. Spomenuli ste prašumu veže u Poljskoj. Tamo imamo dobar šumarski sustav koji daje rezultate. Mislim da moramo prije svega nastaviti strategiju za šume iz 2013. I revizorski sud će uskoro e, provesti nadzor o provedbi te strategije i e, dat će odgovarajuće preporuke. Naravno, neće biti e, dubokih promjena. Mi smo i do sada u okviru ZPP-a vodili računa o šumama jer to je bogatstvo i ljepota koju moramo braniti i štititi. E, dodatno pitanje. Hvala lijepa. Pred nama su dvije velike krize, krize klime i bioraznolikosti, a one su povezane i e, moramo zaista štititi šume i e, uvesti održivo upravljanje šumama. Postoje li kakvo mjesto za održivo upravljanje šumarstvom u budućem ZPP-u? Gospodine Vojčekovski, jedna minuta. Da, naravno da za to postoji podrška ta strategija mora biti uravnotežena e, i to vrijedi i za šume. Moramo provjeriti je li strategija ispravno primjenjivana, strategija za upravljanje šumama iz 2013. I ovisno o rezultatima te provjere odlučit ćemo o budućim mjerama. E, Šumarska politika mislim da se ne mora izmijeniti stuboko, možda s jednom iznimkom. E, naime, e, učestalo nastaju šumski požari. To je svakako povezano i s klimatskim promjenama. I to je još jedan argument za veće napore u zaštiti klime. Jer žrtva klime postaje europska šuma. U mnogim zemljama ta kriza e, poprima dramatične razmjere. I e, zbog toga e, moramo voditi politiku koja će uistinu štititi klimu i okoliš. Drage kolegice i kolege, srdečna hvala gospodinu Vojčehovskom na sudjelovanju. Hvala vam hvala i vama koji ste postavili 13 pitanja. Hvala gospodine Vojčehovski vama što ste danas bili e, daleko konkretniji nego što je to bio slučaj na saslušanju prošloga tjedna. E, zamolio bih vas da sada e, date svoju završnu riječ u trajanju od ne više nego pet minuta. U 13 sati sastoju se E, koordinatori u zatvorenoj sjednici kako bi ocijenili dosadašnje saslušanje. Zatim će koordinatori predati svoje mišljenje e, je li kandidat za povjerenika prikladan i za članstvo u kolegiju povjerenika i za posebne e, zadatke. Gospodine Vojčegovski, riječ je vaša. Izvolite. Dziękuję Hvala vam lijepo, gospodine e, predsjedatelju. Dame i gospodo, zahvaljujem na ovoj raspravi. Zahvaljujem i na raspravi prošloga tjedna, ali i na današnjoj. Zahvalam sam na prilici za ovo dodatno saslušanje. E, prošli tjedan primio sam jasnu poruku od vas i s pravom. Od budućeg povjerenika ne očekuje samo spremnost e, na raspravu, nego da e, na riječi slijede i dijela. Očekujete podršku, očekujete da će se braniti i štititi europski poljoprivrednici. Ja sam spreman na to. Spreman sam poduzeti mjere jer ruralni prostor i e, poljoprivredni prostor su mi doista e, bliski srcu. nekako e, ne bi bilo dobro da e, ova tema bude slaba točka moje kandidature. Naime, ja sam odrastao e, na selu, moji su roditelji imali imanje i pratio sam taj rad. Olakšava mi to razumijevanje za svakodnevicu i zadatke poljoprivrednika. Ja sam u istinu vrlo otvoren i senzibilan za potrebe poljoprivrednika. Želim učiniti nešto za poljoprivrednike u svim zemljama, za one u, e, mal, sa malim imanjima, za onim s većima. E, mnoge probleme mogu dobro e, razumjeti i pratiti, a nije moguće na saslušanju reći sve. Ne možete ni dati odgovore na sva pitanja bez ovako osnovnog razumijevanja i shvaćanja. Mogu reći da ću se zalagati za europske poljoprivrednike zato što se uistinu nalaze u teškoj situaciji. 12 godina bio sam član ovoga parlamenta, s mnogima od vas sam surađivao, upoznao sam probleme poljoprivrede u cijeloj Europi i otuda Ovaj moj senzibilitet za europsku poljoprivredu. Iz djetinstva znam e, kakav je život na selskom gospodarstvu, o tome obogatilo. Jer imam duboko razumijevanje za funkcioniranje gospodarstva. E, spreman sam učiniti nešto za europsku poljoprivredu i e, želim zato koristiti svoja dosadašnja iskustva. Želim s vama surađivati, želim činiti nešto za razvoj poljoprivredi i ruralnog prostora za sve poljoprivrednike i za sve naše sugrađane i sugrađenke. Puno vam hvala. Ähm. Hvala lijepa. Time zatvaram sadašnju sjednicu u 13 sati sastanak koordinatora.